Ehm, ono e, što je došlo u, na plenarno zasjedanje e, e, jučer i objavljeno nije zahtjev, nije do, do zahtjeva za glasanje. Prema tome je to usvojeno. E, to su bile